komentara. Javni pristup dokumentima za 2014. i 2015. Dajem riječ odmah izvjestiteljici gospođi Ferrara koja ima na raspolaganju četiri minute. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege, želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni s kojima sam imala doista konstruktivne rasprave i sastanke. Želim zahvaliti svim građanima koji su svojim prijedlozima doprinijeli izradi ovoga izvješća i rezolucije, čiji je nacrt objavljen na online platformi našeg pokreta pet zvjezdica. Također smo radili e, sa e, velikim skladom u posljednjih nekoliko mjeseci i rezultat je dobar tekst koji osigurava veću transparentnost i također bolje uključivanje građana u naš rad u institucijama. Ovaj korak naprijed je još važniji zato jer e, dolazi u jednom povijesnom trenutku u kojem nemamo više povjerenja građana mi se smatramo netransparentnima i e, naše se institucije smatraju institucijama koje donose netransparentne odluke o kojima se ništa ne zna. Dakle, tu se govori mnogo o transparentnosti, no e, ponekad riječi ne prelaze od dijela. Mnoge preporuke koje se nalaze u rezolucijama parlamenta iz prethodnih godina uopće nisu provedene u dijelo a transparentnost e, kao i e, participativna demokracija su temeljena načela koja su priznata i ugovorima o Europskoj uniji. I upravo u svjetlu načela participativne demokracije na čemu se temelji Europska unija, mi smo izradili ovaj tekst u kojem se traži uspostavu jednog e, javnog registra zastupnika građana i također registra donesenih odluka i o načinu na koji se troši javni novac i koji se rezultati postižu. To će nam e, pomoći u pružanju više informacija razradom jednog jedinstvenog pristupa portalima europskih institucija. Time možemo omogućiti i pristup e, koji će uvažiti potrebe osoba sa invaliditetom. Transparentnost institucija ne može se niti odreći zaštite zviždača e, koje, treba zaštititi i moralno i financijski. Zbog toga pozivamo ovu komisiju da iznese prijedlog kojim će zaštititi sve zviždače kao dio demokratskog sustava. Također je bitna transparentnost čitavog zakonodavnog procesa i u tom kontekstu treba učvrstiti trijaloge o čemu građani praktički ništa ne znaju, ali e, to treba podvrgnuti i nadzoru javnosti i tome se protivi tajni rad lobista koji zahvaljujući i curenju dokumentata imaju lakši pristup informacijama kojima, kojima mogućuju da utječu na proces donošenja odluka. Dakle, uz priznavanje važnosti i učinkovitosti neformalnih trijaloga tražimo veću transparentnost istih i također veći nadzor od strane građana nad trijalozima. Spominjanjem e, lobista e, pozivamo komisiju da bez okljevanja predloži uspostavljanje jednog obveznog e, međuinstitucionalnog registra lobista. Također tražimo veću transparentnost pregovora kojima se zaključaju međunarodni sporazumi i javnost bi trebala imati što veći pristup tim dokumentima. Također tražimo i veću transparentnost E, postupaka e, pokretanja e, kršenja, postupaka zbog kršenja protiv zemalja članica, o čemu se ne zna gotovo ništa, a također treba olakšati pristup podacima o postupcima i korisnicima kako bi se suzbilo zlouporabe, prijevare i korupciju. Kao što sam rekla na početku izlaganja, nedostatak transparentnosti je jedan od glavnih razloga nedostatka povjerenja u europske institucije i bilo bi strašna greška e, okrenuti tome leđa i to bi potaklo također porast nacionalističkih e, stavova i kao što je rekao jedan od e, osnivača našeg pokreta, Gian Roberto Casaleggio, nije ispravno da netko odlučuje od građanima na netransparentan način. Mi smo ovisni o građanima i ne smijemo izbjeći njihovom nadzoru, jer u protivnom slučaju ne možemo govoriti o izravnoj demokraciji. Govornica je prekinuta. No europska demokracija koja vjeruje u transparentnost i slobodu, tražimo da se zajedno založimo za e, javni pristup informacijama. Hvala vam. To imat ćete mogućnost na kraju rasprave da dadete svoje zaključke u dvije minutke. Sada dajem riječ povjerenici Jurovoj. Izvolite gospođo predsjednice, e, uvaženi zastupnici. E, demokratske promjene su važne e, za ovaj dom. Predsjednik Juncker je transparentnost učinio jednim od svojih deset prioriteta. To odluke se moraju donositi što je transparentnije i demokratski moguće uvijek smo otvoreni tome da ispitujemo naše prakse i da ih e, poboljšavamo kad je to potrebno i e, prikladno. E, Pozdravljamo ovu rezoluciju parlamenta. Treba objavljivati informacije o sastancima glavnih koji donose odluke imamo desetke tisuća ovakovih sastanaka. Oni moraju biti transparentni. To mora postati kulturom svih europskih institucijama. Kao i bilateralni sastaci sa lobistima e, i drugima. Komisija pozdravlja e, podršku parlamenta našoj namjeri da dademo prijedlog za međuinstitucionalni e, sporazum o obveznom registru e, sve tri institucije. E, prvog ožujka smo objavili taj prijedlog koji će se raspraviti u drugom polovici ove godine. Sve e, evropske institucije koje donose zakone moraju imati istu transparentnost. Komisija pozdravlja i novi međuinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu. E, komisija e, zajedno sa druge dvije institucije se obvezuje da dalje poboljšava transparentnost u zakonodavnom postupku kako bismo imali bolju suradnju u međunarodnim pregovorima. E, e, osnivanje zajedničkog registra delegiranih akata krajem 2017. će još e, povećati transparentnost akata za građane i za poslovni svijet. Treba usvojiti prijedloge o pristupu, pristupanju dokumentama svih europskih institucija, e, ureda i tijela. E, to ćemo dosljedno podržavati e, kako bismo našli zajedničke, zajednički nazivnike da poboljšamo transparentnost. Što se tiče proaktivnih publikacija i dokumenata, E, podsjećam da komisija ima praksu e, registracije dokumenata i objavljivanja dokumenata. Imamo jedan pilot projekt koji je uveo parlament koji mora olakšati lakši e, pristup neklasificiranim dokumentima europskih institucijama. Pristup tom projektu ovisi o dosljednosti upravljanja e, treba e, izbjeći preklapanje postojećih instrumenata. Komisija nastoji e, se pridržavati ovih smjernica. Na svim sektorima mislimo da su sadašnji propisi uravnoteženi E, imamo dobru ravnotežu između transparentnosti i zaštiti osobnih podataka. E, uvjeravam vas da e, potpredsjednik Timmermans, kojem je žao što ne može ovdje biti osobno, on osigurava sukladnost administrativnih praksi u javnoj nabavi. Transparentnost je područje od iznimne važnosti za cijelu komisiju. Hvala. Hvala lijepa, a sada do, dolazimo do predstavnika klubova. Pristup dokumentama je ključan za kredibilitet naših institucija, e, za premošćivanje jaza između građana i institucijama u trenutku kada e, vidimo da se e, legitimnost europskih institucija podriva moramo biti transparentni nemamo E, ništa što e, želimo sakriti. Želimo biti transparentni i odgovorni. Otvaramo vrata institucija kako bismo pokazali da se odluke donose demokratski. Naravno, parlament u tome vodi, ali tu treba učiniti još i više, a naročito se tu treba pokazati vijeće. Građani imaju pravo znati što rade predstavnici u njihovo ime i kako se troše europski fondovi. E, to moraju saznati brzo i jednostavno. E, e, imamo i Europortal koji će olakšati javnosti da nađu informacije E, evropski građani moraju biti uključeni, oni moraju moći utjecati na e, odluke. To ne znači e, direktnu demokraciju. U Europi Evropi imamo predstavničku demokraciju. međutim, to donosi sa sobom odgovornosti. javni pristup, to se ne radi samo o zviždačima. Treba poštivati E, privatnost, a osigurati transparentnost. E, moramo biti transparentni, ali moramo osigurati klimu uzemnog povjerenja i prostor u kojem možemo razmišljati e, kako bismo postigli rezultate u pregovorima. Ja sam uvijek otvorena u svom radu. Želim zadobiti povjerenje građana. To je važnije sada nego ikada jer imamo izazove koji zahtijevaju zajednički evropski odgovor. Hvala. Hvala. A sada e, gospođa Ana Hed za SID. E, hvala lijepa. Transparentnost je osnovno pravo e, građana Izvještaj o kojemu sada raspravljamo je pretpostavka za to da građani dobiju mogućnost provjeriti kako se donose odluke. E, e, radi se o uredbi o pristupu dokumentima koji su sada blokirani od strane e, vijeća. Stoga je jako važno da uvijek tražimo da sve institucije e, poštuju uredbu, da je provode. E, to je ugovoreno i Lisabonskim sporazumom. Europske institucije moraju omogućiti e, pristup dokumentima. E, ovakav pristup dokumentima e, mora dovesti više transparentnosti za građane. To mora biti jedno temeljno pravilo Europske unije. Ovdje uvijek možemo postavljati pitanja o otvorenosti. E, trebamo imati bolji uvid u, u e, razne sastanke, moramo voditi socijalni dijalog, stoga stojimo iza ovog prijedloga kako bismo nadležni e, odbori o tome mogli raspraviti sve e, odluke koje se donose moraju biti dostupne građanima. E, mi ćemo glasati za ovaj izvještaj, to je jasan signal za to da ćemo učiniti sve da bismo poboljšali e, otvorenost. Gospođa Makove ima jednu minutu. pristup informacijama i dokumentima je temeljno pravo u svakoj e, demokraciji. Bez tog prava nemate e, demokraciju, već diktaturu. E, građani imaju pravo da budu informirani o tome kako se troši njihov novac, što se događa u administraciji, u zakonodavstvu koji se donosi u Europskom parlamentu i europskim institucijama kao i o politikama koje se donose o njih, u njihovo ime. To je naša odgovornost, to je odgovornost demokratskog sustava. transparentnost dovodi do povjerenja, a to povjerenje je manjkavo kod europskih građana mnogi građani nemaju povjerenja u europske institucije. Ovu prazninu trebamo popuniti. Neki su kolege rekle zašto da na naše web stranice stavljamo informacije koje ljudi ne trebaju. Ali treba to učiniti i omogućiti ljudima da biraju informacije koje im trebaju ili ne trebaju. Hvala lijepa za Alde. Gospođa Sovet Intvelt riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Čestitke e, izvjestiteljici na odlično obavljenom poslu. Ja sam na tome radila pred dvije godine. Mnogo je rečeno o povjerenju. Povjerenje građana je sada na niskim granama. Moramo ga povratiti E, e, a mi isto tako ne vjerujemo građanima jer se bojimo da im pokažemo ono što radimo. E, usprko svim lijepim riječima u sve tri institucije u sve tri institucije ne postoji dovoljno otvorenosti. Svi nastoje što više toga sakrati i pokazati što je manje moguće. Eh, ja sam tražila eh, neke dokumente, čak sam dva puta bila u Luksemburškom sudu. Transparentnost je pravilo i zakon, a to koji puta zaboravljamo. Eh, koji puta kažemo ne trebamo otkriti ovo ili ono jer trebamo vremena za razmišljanje. Transparentnost je međutim zakonodavna obveza Eh, ako eh, smo tajnoviti, onda to mora biti i opravdano. Eh, Referirao sam se na rezoluciju koju smo usvojili prije dvije godine, a ja sam je pripremila Iznenađena sam da vidim da kad se radi o transparentnosti u trijalozima, tu smo učinili e, korak natrag u usporedbi s onim što smo zaključili 2014. E, ima, bili smo transparentnije 2014. nego danas. I na kraju e, postoje tri stvari koje treba napraviti E, i trebamo imati službenika za transparentnost u sve tri institucije. Trebamo imati akcijski plan i treće, trebamo pravila za klasifikaciju dokumenata e, e, i trebamo lakše procedure za postavljanje u pitanje klasificirane dokumente. Gospođa Guzban ima dvije minute. primjer transparentnosti u Europskoj uniji. Ovdje imamo jednu deklaraciju koju trebamo potpisati kako bismo ušli u osobu gdje se pod ključem drže dokumenti o TTIP-u. E, dakle, e, tu treba ispuniti razne uvjete moramo garantirati sigurnost dokumenta, a nipošto ne smijemo e, predavati te informacije e, drugima. E, kada potpisamo tu deklaraciju, podsjeća nas se ako ne ispunimo ove obveze da će se protiv nas poduzeti sankcije E, dakle, prisiljeni smo da se odreknemo prava da govorimo, obvezujemo se na šutnju i time se odričemo osnovnog prava. E, TTIP e, je gaženje naših prava. Želimo referendum kako bi ljudi mogli izraziti svoje mišljenje. U ime zelenih Sada riječ ima eh, eh, Jose Maria Cabras. Eh, mi smo zeleni i EFA. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. je o divna mogućnost da se evropske institucije približe građanima. Transparentnost mora biti ključna za Evropsku uniju. E, trebali smo imati e, povjerenika za transparentnost i pristup e, dokumentima. Tri važne točke stoje u izvještaju. Jedinstveni pristup portalima, drugo važnost da što više dokumenata postanu javni preko interneta, e, e, bilo to trgovinski sporazum ili drugi sporazumi. E, mandatorni registar lobista koji će identificirati lobiste je jako je jako važan E, to treba postati e, referentna točka transparentnosti na globalnoj sceni. E, zahvaljujem gospođi Ferrari na odlično obavljenom poslu. Hvala vam. Hvala za predstavniku Zelenih i EFE. U ime EFEDD-a govori Gerald Button. E, e, hvala Richarde, uvijek je dobro kad ti predsjedaš. E, Evropska unija mnogo govori o transparentnosti, prema tome mora biti otvorena za kritike evropskih građana. Ti tip je tema mnogih kritika sporazum između e, SAD-a i Evropske unije, a ti se pregovori vode u tajnosti, zastupnici nemaju pristupa tim pregovorima, ne znaju rezultate. Dobio sam 20 e, tisuća mailova od sugrađana o TTIP-u. E, naročito su građani zabrinuti zbog e, mogućnosti da privatne kompanije tuže vlade, a kad bi te vlade e, nastojale zaštititi nacionalne interese. Prošlog tjedna je predsjednik Obama bio u Londonu gdje je prijetio e, britanskim građanima i rekao da ne smiju glasati za Brexit kako smo se nisko spustili da nam Obama može prijetiti u vlastitom glavnom eh, gradu. Obama kaže eh, kaže eh, da ne smijemo napustiti Evropsku uniju jer nećemo moći pregovarati sa SAD-om o posebnom odnosu. Eh, eh, mi smo eh, posebni partner SAD-a, a ipak nemamo sa SAD-om trgovinski sporazum kad Britanija napusti Europsku uniju ništa se neće promijeniti u našim trgovinskim sporazuma sa SAD-om. Obama želi da ostanemo u Europskoj uniji, želi prisiliti sve nas da podržimo TTIP. Ne smijemo se, se za zavaravati. Mi nemamo poseban odnos sa SAD-om, mi imamo servilni odnos sa SAD-om. SAD se brine samo za e, velike korporacije. U najboljem je u interesu britanskog naroda da odluči 23. lipnja da napusti Evropsku uniju što je brže moguće. Hvala Richarde. Hvala lijepa. E, E, na ovim riječima. E, Katarina Kinjići ima jednu minutu. Hvala predsjedniče. E, hvala kolegici Ferrara na obavljenom poslu. Pristup dokumentima je važan aspekt za transparentnost europskih institucija, osim toga i pravo koje je zajamčeno ugovorima. Nažalost, e, građani teško, e, često najlaze na prepreke u pristupanju dokumentima o radu Unije i također ne mogu shvatiti neke aspekte njezinih administrativnih aktivnosti i to zbog nedostatka usklađenog međuinstitucionalnog pristupa. Prijedlog rezolucije o kojem danas razgovaramo, u kojem se naglašava potreba za većom transparentnošću u radu institucija i kojom se promiče model transparentnosti načela kojima se ravna pristup dokumentima, mislim da ide u odgovarajućem pravcu. U krizi legitimnosti koja zahvaća Europu, pravo na upoznavanje sadržaja i e, nadzor nad radom institucija je potrebna mjera kako bi se povećalo povjerenje građana i kako bi se osigurala veća demokratska participativnost. Zbog toga europske institucije moraju sve krenuti tim putem. Hvala. Ne trva Sjanen e, Pirko Ruohonen Lerner. E, x minuti a sada riječ ima kolegica Ruohonen Lerner. Hvala, zahvaljujem zastupnici Ferrara na ovom izvješću. Transparentnost je vrlo bitna kada govorimo o zajedničkim odlukama. Transparentnost u području proračuna nije dovoljna, budući da informacije moraju biti i dostupne javnosti građani, novinari ili predstavnici nevladinih udruga ne mogu imati nikakve koriste od transparentnosti ako je do dokumenata teško doći, ako ih je teško pretraživati. Mislim da ovdje postoji prostor za poboljšanje rada svih europskih institucija i drago mi je da je to uzeto u obzir u izvješću Herara gdje se poziva na uspostavu boljih sučelja za pretraživanje dokumentacije. Da kako da i kada je riječ o transparentnosti postoje određene granice. U pregovaranju sporazuma poput TTIP-a ne možemo očekivati da sve informacije budu stalno dostupne, budući da bi to ugrozilo pregovarački položaj Europske unije. Međutim, to su izuzeci. Transparentnost je naša polazišna točka i to je jedan od najboljih načina za povećanje povjerenja građana u rad Europske unije, kao što svi znamo to nam je prijeko potrebno. Sada riječ ima zastupnik Lopez Aguilar. Hvala vam lijepa. Predsjedavajući, povjerenice, glavna tema ove rasprave je dostupnost i pristup dokumentima za razdoblje od 2014. do 2015. godine. Moramo zahvaliti izvjestiteljici, izvjestiteljima o sjeni i na analizi zakonodavnog postupka. Oni su pokušali vidjeti u kojim područjima je potrebna veća transparentnost i dostupnost eh, dokumenta javnosti. Međutim, ovo je samo eh, prvi razlog onaj najvidljiviji. Zapravo je riječ o prosvjedu, budući da neke institucije u Europskoj uniji smatraju da je dovoljno deklarativno reći da je transparentnost važna, no zapravo se to flagrantno ignorira. Vijeće i komisija trebaju se pobrinuti da se propisi o transparentnosti uistinu provode, tako da dobijemo pristup dokumentima. Za sada to pitanje još nije rješenjo, rješeno. Zastupnik se izvolite. Hvala lijepo. Proces europskih integracija i izgradnje institucija oduvijek se temeljio na idejama participacijske demokracije i transparentnosti, barem načalno. Zato je neprimjereno da neke institucije Europske unije, uključujući Europski parlament, da nije u potpunosti zajamčen pristup čak i povjerljivim dokumentima. U svjetlu te činjenice podržavam ideju da se Europsko vijeće, Europska središnja banka i sve ostale agencije Europske unije također uvrste u područje primjene ove direktive. Transparentnost koja se tiče delegiranih akata i pregovora o međunarodnim sporazumima od posebne su važnosti. Glavna logika za ove izmjene je sljedeća. Oni koji plaćaju u proračun Europske unije imaju pravo što se događa iza kulisa u institucijama. Osim toga, takva transparentnost bi pozitivno utjecala na veći interes javnosti za Europsku uniju. Hvala. Zahvaljujem. Sada imamo postupak spontanog javljanja za riječ. Nikola Caputo, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Opća dodana vrijednost upravnih postupaka i zakonodavnih postupaka zemalja članica i europskih institucija ostvaruje se ne samo političkim djelovanjem, nego i provedbom demokratskih procesa, dijeljenja informacija. Veća svijest oplemenjuje i zakonodavni proces, ali također i upravne postupke i jača načelo potpunog pristupa dokumentima. To je također uređeno i poveljom o temeljnim pravima koju brani svojom praksom i Europski sud, a i nacionalni sudovi i to je temeljno pravo koje je ugroženo nedostatkom usklađenih propisa o pitanjima pristupa, o privatnosti i pravovremenom izvještavanju i informiranju građana i također klasificiranjem dokumenata. To su e, načela koja su samo prividno suprotna, no zapravo se to stalno mijenja i uslijed e, brzine prijenosa podataka koja izmiče kategorizaciji i sprječava donošenje e, usklađene regulative. Također postupci trijaloga donošenja amandmana u vijećnici delegiranih akata e, je netransparentno i to ugrožava reprezentativnu demokraciju. Hvala. E, Hvala lijepo. A sada riječ ima zastupnik Marijas na jednu minutu. Hvala, mi smo samo promatrači i neprestano gledamo isti film. Govorimo o javnom pristupu dokumentima, a mi kao zastupnici možemo doći do dokumenata koje se tiču TTIP-a samo ako potpišemo jedan dokument e, o povjerljivosti. E, moramo, e, mi ne možemo javno objaviti sadržaj dokumenata koji se tiču TTIP-a. Istovremeno, američki kongresmeni nemaju takva ograničenja, a njihovi asistenti imaju pristup svim dokumentima vezanima uz TTIP. 700 stručnjaka koji rade za američki kongres također imaju pristup ovim dokumentima. Riječ je o sporazumu e, koji je predsjedniku Obami vrlo važan i želi da se to što prije sklopi i zaključi. E, o kakvoj ovdje transparentnosti govorimo povjerenice s obzirom da su trojka, da je trojka e, prekršila e, osnovna načela nacionalnog suvereniteta parlament je tijelo koje se izravno bira od strane građana i uistinu e, treba biti primjer kada je reč o transparentnosti i pozivanja ostale na odgovornost. Sada riječ ima zastupnik e, Mario Pinto. Uvaženi kolege, dopustite mi da na samom početku iskažem zahvalnost e, zastupnici Ferrari na njezinom uloženom trudu. Transparentnost u radu europskih institucija od ključne je važnosti ako želimo biti vjerodostojni u očima građana, a mi smo tu kako bismo njih zastupali. Takva transparentnost podrazumijeva lak pristup dokumentima i informacijama, što je način da se osnaži participatorna demokracija. Problemi koji su se pojavili u primjeni e, upravne e, transparentnosti zapravo je neprijatelj samog demokratskog procesa. Pristup dokumentima mora također uključiti sve dokumente iz trijaloga

Hvala. Uh, Vuleftis e, Kostas Hrisogonos, Parakalo. Zastupnik Hrisogonos, izvolite. Pristup građane, dokumentima na raspolaganju institucijama od ključne je važnosti. Povjerljivost dokumenta trebala bi biti iznimka, a ne pravilo. Tako stoji i u uredbi, te je to i u skladu sa sudskom praksom. Međutim, često se pokazuje da europske institucije građanima nječu pristup dokumentima što krši načelo javnog pristupa. Najbolji primjer toga je TTIP. Naime, malo informacija je ugledalo svjetlo danas, obzirom da se ti dokumenti smatraju povjerljivim. Europske institucije moraju se usmjeriti ka zajedničkoj politici otvorenog pristupa dokumentima kako bi se osnažila participatorna demokracija, transparentnost i odgovornost naspram naših građana. Hvala. Zastupnica Konečna. E, Gospođe izvjestiteljice, zahvaljujem na vrlo dobrom izvješću jasno mi je da ste morali biti diplomatski, tako da ste vrlo blago kritizirali vijeće i komisiju, no možda je to čak i preblago. Osobno sam mišljen da Europski parlament eh, mnogo radi po pitanju transparentnosti. Ne želim reći da ne možemo bolje, no na temelju izjavi DN25 njihovo izvješće je pretežno smjereno komisiji i vijeću. Čak i zastupnicima kako je teško dobiti pristup podnim dokumentima, primjerice dokumentima vezano uz TTIP. I još je tu jedna borba koju moramo izboriti. Potrebni su nam dokumenti za istražno povjerenstvo MS. Nadamo se da će komisija biti spremna na suradnju, no to me pomalo i brine. Pozvala bih komisiju kao i drugi da predloži uspostavu središnjeg registra lobista, što bi bilo primjenjivo za sve institucije. Naime, tijekom pregovora o TTIP-u imali smo više lobista nego nevladinih organizacija. Zahvaljujem. Zastupnik Lupezu. zastupnika. Zahvaljujem predsjedatelju. Transparentnost bi trebala biti vodilja za sve europske institucije, no ponovno radi se o jednom načelu u koje se gubi u cijeloj regulativi. Slobodni trgovinski sporazumi TTIP, CETA, TISA potpisuju se bez mogućnosti pristupa sadržaju pregovora, Tako da zapravo taj pristup nije omogućen kao što su pokazali LuxLeaks. Dakle, ne postoji nikakva demokratska kontrola ili nadzor i odbija se pružiti pristup dokumentima ili dati objašnjenja o pitanjima poput bankovnog nadzora, čak i europskim zastupnicima. To se dogodilo upravo i ovaj tjedan i ovo pitanje transparentnosti samo je dimna zavjesa, osobito kada se radi o ključnim pitanjima. Hvala vam lijepo. Sada u ime Europske komisije, naša gošća, povjerenica Jurova. Zahvaljujem poštovanim zastupnicima na komentarima, na podršci, transparentnosti, stavištu koje u potpunosti dijelimo. Nije slučajno da naše institucije organiziraju zajednički događaj drugog svibnja o transparentnosti koje će doprinijeti javnim konzultacijama za uspostavljanje registra transparentnosti i biti usmjerene zainteresiranim stranama u Briselu i van njega. Kao što sam objasnila, revizija uredbe 1049 iz 2001 Trenutno je pred suzakonodavcima i komisija je spremna pomoći parlamentu i vijeću kako bi pronašli zajednički jezik. Neovisno o tom procesu, trenutno bavljenje zahtjevima koji se temelje na ovoj uredbi u potpunosti je kompatibilno sa člancima 41, 42 temelje povelje temeljnih prava. Istodobno, komisija mora poštivati sudsku praksu europskih sudova e, što se tiče dokumenta veznih uz istrage o kršenjima prava zakonodavstva od strane država članica. Komisija se raduje suradnji s Europskim parlamentom, vijećem, ombudsmanom te nadzornikom za zaštitu podataka kao i organizacijama građanskog društva i svim zainteresiranim dionicima na oblikovanju budućih režima transparentnosti. Komisija smatra da u područjima gdje Europska unija ima nadležnost za pitanja upravljanja, da postoji jedan obsežan okvir pravila, praksa, načela, te u tom duhu komisija i dalje e, želi čuti o mogućnosti konkretnog zakonodavstva koje bi omogućilo horizontalan okvir europskog upravnog zakonodavstva u toj fazi. Hvala. Zahvaljujem. Vrijeme je da riječ damo izvjestiteljici, zastupnici Ferrari. Hvala vam, zahvaljujem se komisiji kao i svim kolegama koji su se javili za riječ na njihovoj podršci i još jednom izvjestiteljima u sjeni. Transparentnost je naš krajnji cilj, ali samo po sebi je i alat kojim se pokušava premostiti jaz između europskih građana i institucija kako bismo se pobrinuli da su građani više uključeni e, i da naša naš temelji na participatorne demokraciji, te da se osnaži povjerenje naspram Europske unije koje se čini da trenutno jenjava. Bila sam razočarana kada sam čula da građani nisu zainteresirani za pojedine politike ili instrumente ili ih pak ne razumiju. A neke informacije jednostavno ne mogu se lako razumjeti, ih se ne prihvaća i ljude se često predmete se često ne razumije zbog načina na koji su vrlo tehnički sročeni ili su takvi po prirodi, tako da je izazov pred Europskim parlamentom, kao i komisijom i vijećem, pokušati više uključiti građane i pobrinuti se da informacije budu pristupačnije svima. Moramo se pobrinuti da informacije budu na raspolaganju te da naši sami građani mogu odlučiti što ih zanima. Ili pak što ih ne zanima. Dakle, informacije moraju biti razumljivije, pristupačnije. Teško se snaći u na web stranicama pojedinih institucija, tako da želimo imati jednu lokaciju preko koje se može pristupiti svim informacijama kako bi građani lakše koristili to svoje pravo. U međunarodnim pregovorima poput ETP-a također moramo uključiti građane koji nisu sretni što se tiče povjerljivosti, zatim moramo pogledati utjecaj lobista i rasprave između tri institucija, primjerice u trijalogu. Nakon usvajanja ovog mišljenja Europskog parlamenta, kao i mišljenja tijekom prethodnih godina, krenut ćemo u smjeru veće transparentnosti. Zahvaljujem.